Dakle, upotreba naoružanih bespilotnih letjelica je naša sljedeća tema. Izjava potpredsjednice Komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Tu bih opet dala riječ ministru Kurkurasu u ime potpredsjednice Ešton. Kada govorimo o bespilotnim letjelicama RPAS, termin koji obično koristimo su dronovi, su jedna vrlo važna tema. Ne samo zbog zaključka vijeća od 19. prosinca protekle godine, već isto zbog toga što trebamo staviti u širi kontekst naoružane dronove. Kada govorimo o RPA tehnologiji, ona će se nadalje razvijati i povećat će se primjena te tehnologije oni postaju sve raznoliki, imaju veću e, održivost e, i sigurno će se koristiti sve više u budućnosti. Ta rasprava o sve većoj e, raznolikosti u pogledu korištenja tih dronova se odnosi isto tako i na Europski parlament. E, te besplatne letjelice nemaju samo jednu ulogu u pogledu napadanja, već imaju vrlo jedan široki spektar mogućnosti koja može, koje mogu doprinijeti različitim aspektima kako vojnih, tako i civilnih e, djelovanja. Neki mogu naravno e, izvršiti napade, ali prije svega se koriste kao podrška za planiranje, provođenje i vrednovanje operacija e, kroz svoje mogućnosti u pogledu izviđanja i nadzora. Bolji nadzor isto tako znači da se mogu opasnosti ranije identificirati i e, sačuvati životi vojnika. Nadzor ili e, monitoring isto znači da možemo na taj način nadzirati različite cjevovode, e, požare u šumama i neke druge elemente kao što je recimo e, stvaranje samih e, e, pustinja, do koje mjere dolazi do toga. osim toga tako i privatne tvrtke uzimaju obzir mogućnost dronova kao mogućnost pružanja različitih usluga. Dakle, mi govorimo o tehnologijama koje se ovdje vrlo brzo razvijaju. Europska unija kao jedan globalni gospodarski čimbenik i sa svojim tržištima od 500 milijuna ljudi, što čini 20% svjetskog BDP-a, je zainteresirana za to da i sama tu nađe jednu ulogu kada govorimo o tom novom proizvodu i novoj tehnologiji. Nadalje se sve više zahtjeva od Europske unije da preuzme vodeću ulogu kada govorimo o upravljanju nekim kriznim situacijama, uključujući i vojnu dimenziju u tom pogledu. Kada govorimo o našoj e, antipiratskoj operaciji Atalanta, možemo reći da je to vrlo dobar primjer. E, zaključci vijeća koji se odnose na dronove isto tako iskazuju potrebu da se poboljša e, sposobnost Europske unije kada govorimo o zajedničkoj vanjskoj politici i misijama u pogledu pomorstva na primjer i naše strategije sigurnosti u tom području trebamo vidjeti da li ćemo se pouzdavati u druge i kupovati njihovu tehnologiju i proizvode ili ćemo donijeti jedan jasan politički izbor u pogledu naše vlastite tehnologije. To će bi moglo zadovoljiti potrebe Europske unije kada govorimo o pitanju sigurnosti i isto tako e, osnažiti e, europsku obrambenu industriju. Tema ili pitanje koje su vezane uz bespilotne e, letjelice e, su dio, dakle, kompetencije Europske unije. 19. prosinca je odluka vijeća od prošle godine su mogućnost e, da se vidi koje su sposobnosti određenih država članica u pogledu bespilotnih letjelica i da zajedno sa Europskom obrambenom agencijom unutar e, razdoblja od 2020-2025 pokušaju nešto poduzeti. Isto tako je dan mandat e, za određenu harmonizaciju između vojnih i civilnih e, korisnika i Evropske unije je potrebna politika kada govorimo o sigurnosti zrakoplovnog prostora i tu bi trebalo uključiti bespilotne letjelice e, kao sve većeg korisnika e, tog prostora. Korištenje dronova je izazvalo određenu zabrinutost kada govorimo o ljudskim pravima i međunarodnom pravu. Njihovo korištenje protiv terorizma je već nešto e, što je dakle se uzelo u obzir kada govorimo o jedinim, e, jedinim narodima i njihovom posebnom izvjestitelju za e, promoviranje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih prava, ali jasno je da ćemo mi postupati u skladu sa europskim i međunarodnim pravom. Ne radi se tu o tehnologiji koja je ključna, već samo korištenje te tehnologije. Danas e, ovdje razgovaramo o tome, a SAD je već vođa kada govorimo o proizvodnji tih bespilotnih letjelica i veliki broj drugih zemalja, ključe Izrael, Kinu, Rusiju, Iran i Ekvador, već razvijaju svoje vlastite nacionalne kapacitete i sposobnosti. U prosincu je vijeće dalo mandat kako bi se e, mogla ispitati ta tehnologija koja se razvija Počinjemo sada sa tim ispitivanjem u polegu toga kako bismo vidjeli kakva je situacija u pogledu prioriteta Europske unije, naše uloge u svijetu, kako bismo mogli zadovoljiti naše vlastito tržište, vlastite zahtjeve i osnažili e, našu, naše industrijske temelje. Dakle, odgovor naše politike na različite aspekte korištenja bespilotnih letjelica će se sigurno i dalje razvijati. E, što ćemo bolje poznavati rad i te, e, tehnološki e, razvoj. Mi znamo da su pred nama različiti izazovi i čitav niz aspekata treba uzeti u obzir. Dakle, rado ću poslušati vaša stajalište u pogledu ove debate. Hvala vam lijepo Hvala lijepa. A sada govornici u ime klubova zastupnika, u ime Pučana. Zahvaljujem. Gospođo predsjednice, želio bih vam se zahvaliti na vašoj izjavi koju smo upravo sada čuli i ja istinu sadržajno se slažem s vama. Posebno sam vam zahvalan odmah na početku što ste rekli da ta tehnologija dronova e, u istinu ima jedan vrlo širotak spektar primjene kada govorimo i o e, civilnom i o vojnom e, djelovanju. Mi bi kao pučani bili rado imali jednu rezoluciju koja bi taj široki spektar upravo dovela dakle pokazala koliko je širok taj spektar ali u duhu kompromisa smo se dogovorili oko jedne zajedničke rezolucije. Kao što sam već rekao u svom izvješću o europskim tehnološkim i industrijskim bazama u pogledu na oružanja, bitno je da kada zajednički nastupamo da koristimo modernu tehnologiju. I ti zahtjevi isto tako se odnose i na tehnologiju dronova. Kada govorimo o sjednici 12. prosinca e, je predsjedavajući Europskog vojnog odbora isto se izjasnio o toj temi jer uistinu e, nema smisla odustajati od takve moderne tehnologije ako možemo e, na taj način poboljšati rad naših vojnika i naoružane bespilotne letjelice unutar jedne pravne države e, se mogu uspješno koristiti i pomoći našim vojnicima. Kada govorimo o Europskoj uniji i ovih 28 država članica ne vidim tu nikakvu opasnost da ilegalno korištenje naoružanih bespilotnih letjelica bude nešto što će činiti članice Europske unije. Naravno, sa ovom rezolucijom smo protiv potpuno automatiziranih bespilotnih letjelica i uistinu to uvijek treba biti prepušteno ljudima, a ne nekom algoritmu e, da li će uistinu se to činiti na jedan legitiman način. Dakle, s te strane smo i mi usaglašeni s tim pitanjem. Hvala. Grazie. Hvala. U ime socijalista eh, i demokranta zastupnica Gomez minuta i pol. Da, moramo reći nekoliko riječi o sve većoj upotrebi dronova te o nažalost tome što se događa s civilima i to uglavnom su bile greške SAD-a. Ovakva tehnologija koja je mnogo preciznija od drugog oružja, drugog ratnog oružja, bi mogla pružiti bolju garanciju poštivanja pravila zato što se sprečavaju neželjene smrti. No, ako se koristi u e, zemljama u kojima nije proglašen rat, ta je situacija potpuno ilegalna. Zemlje članice Europske unije rade na razvoju tu te tehnologije, no jako je važno da se u potpunosti poštuju zakoni o upotrebi bespilotnih letjelica i da se vrlo jasno definiraju odgovornosti u međunarodnom e, pravu. Međunarodno humanitarno pravo koje regulira sukobe je ključno, u njemu je pokriveno zapravo trebalo bi se zabraniti korištenje bespilotnih letjelica u područjima gdje nije proglašena ratna zona. Sve ostalo je zapravo masovno uništenje i kao takvo zločin. U velikom broju slučajeva to radi se i o kršenju suvereniteta zemalja Dakle, moramo imati jasan pravni okvir i zbog toga Europska unija mora regulirati e, ovu tehnologiju u međunarodne ugovore o neproliferaciji oružja i o kontroli oružja. I drago mi je da ćemo napokon imati tehnologiju o tome. Sanda, zastupnica Lutvor dvije minute. Hvala vam. Nekoliko je zabrinjavajućih aspekata kad govorimo o upotrebi bespilotnih letjelica, a ovdje govorimo o naoružanim bespilotnim letjelicama. Najprije nedostaje jasnost da li se te letjelice koriste u skladu s međunarodnim pravom, kao što je gospođa e, Gomez rekla, te su letjelice zabranjene za korištenje, dakle u svrhu napada, izvan zona, e, ratnih zona i čak i u um, slučaju sukoba civili ni pošto ne smiju biti cilj i to je prema pravilima rata. Pozdravljam uh, smjernice predsjednika Obame koje su, uh, koje su objavljene prije godinu dana, no mislim da tu još uvijek nedostaje jasnoća. I to je jedan dio čitavog problema koji se odnosi na nedostatak transparentnosti i odgovornosti. CIA niti ne odobrava niti ne niječe svoj program bespilotnih letjelica. No kao što je posebni izvjestitelj UN-a rekao na nedavnoj raspravi, loša je ideja da se tajnoj službi povjeri ovako nešto kad govorimo o i stalno naglašavamo važnost transparentnosti. Zatim, isto tako imamo i nešto što se zove prag, dakle, naoruženih bespilotnih letjelica i ubijanja do kojih dolazi. Ne možemo dati Al-Kaidi dozvolu za ubijanje. Jer e, nije da samo naše zapadne vlade koriste ovakve uređaje, već koriste i terorističke skupine. Stoga moramo biti e, vrlo jasni i kritični prema upotrebi tih letjelica. Ako ne budemo tako postupali, još jednom ćemo doći do slučaja u kojima nismo postupili kako treba. Europska šutnja je od nas zapravo napravila da smo sudionici ovakvih događaja. Nemojmo to još jednom ponoviti. U ime zelenih zastupnica Loh Biller. Hvala gospođo predsjednice i hvala za izjavu komisije i predsjedništva. E, već je e, krajnje vrijeme da se bavimo ovom temom bespilnotnih e, naoružnih lezi. Europske agentura za zaštitu i vijeće su to pozdravili. Ako imamo diskusiju o ovome, onda moramo e, govoriti o praksi u e, SAD-u. E, za vrijeme predsjednika Obame napadi bespilotnih naoružnih letjelica je poraslo. Bespilotne letjelice olakšavaju ubijanju i daju zapravo neko opravdanje za to. U Pakistanu, Jemenu ili Somaliji ne, to nisu ratna područja. Izvan ratnih područja je ubijanje e, e zabranjeno. E, e, SAD kaže da je u globalnom ratu protiv terorizma i da su te letjelice opravdane. Međutim, to je krivo, ali čak i to uzmemo kao stav. SAD je već prekršio ljudska prava E, nama, kod nas se radi o pravnom okviru za e, korištenje letjelica. Mi se borimo za to da se te letjelice zabrane. Ne, možemo davati e, pomoć državama koje to planiraju. Ovo korištenje naoruženih bespilotnih letjelica u, treba kontrolirati u svim izvoznim režimima trebamo napraviti jednu obaveznu pravnu poziciju o e, naoružanim bespilotnim letjelicama. Moramo također i e, sprečavati tak, e, razvijanje takove sustave koji ubijaju ljude bez ikakva razloga. Hvala. Zastupnica Luzing u ime Ujedinjene ljevice dvije Na početku moram reći da većina ovog parlamenta da e, se e, ovakovo ubijanje e, bespilotnim letjelicama zabrani. Moramo također uvesti režime za kontrolu naoružanja uključujući bespilotne letjelice i autonomnih, e, e, autonomnog odružja. Nemamo e, legitimaciju u međunarodnom pravu za takovo korištenje. Žalim da korištenje letjelica nije odbijeno od ovog parlamenta kao načelo. Moramo razgraničiti rat i mir bespilotne letjelice ubijaju civile e, ljudi su stalno, u stalnom strahu, pred, oni su traumatizirani, ne mogu ići ni na vjenčanja, ni na pogrebe, ne mogu slati djecu u školu jer riskiraju njihov život. To se ne može ničim opravdati. Terorizam se ne može e, suzbijati terorizam E, pravni e, e, se postupci mogu provoditi samo pravnim postupcima. Ne možemo tolerirati nasilnu intervenciju, ali to je činjenica. takve letjelice su i biznis i financiraju se. To nije spojivo sa našim vrijednostima ja se zalažem za zabranu bespilotnih naoružihnih letjelica i nadam se da je to naša budućnost. Hvala. U ime Europe slobode i demokracije zastupnik Tervo. Minuta i jedna minuta. Hvala gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege nykyisin monella armeijalla on kyky Korištenje oružanih bespilotnih letilica u porastu je zbog razvoja tehnologije većina oružanih snaga to koristi u vojnim akcijama. Neki su zabrinuti zbog e, etičkih i pravnih problema vezanih uz korištenje takvih letjelica. Međutim, smatram da načelno nije riječ o nekakvim velikim novim izazovima, to je oružje kao bilo koje drugo. Ne vidim kako neka operacija načelno ili moralno izvedena bespilotnom letjelicom može biti drugačija od e, neke vojne operacije drugim oružjem. Dakle, nije bitno koja se vrsta oružja koristi. Bitne su vrijednosti i načela na kojima se donese odluka o korištenju vojnih, vojne snage. Činjenica da se mijenja oružje ne mijenja samu prirodu stvari. A sada riječ ima gospodin Štadler, minuto i pol u ime neovisnih. Gospođo predsjednice, drago mi je da ovdje vodimo ovu raspravu, ona se mora voditi jer mogućnosti koje tajne službe imaju da koriste ovakove instrumente se e, stalno rade kao što su snajperi u Venezueli, Damasku e, i Kijevu, tako i ovdje tajne službe imaju mogućnost da koriste bespilotne letjelice. Govori se o kolateralnim štetama, taj cinizam je izdajnički. Vidimo kako se manipulira vrijednostima koje trebamo štititi. Ne, ne smijemo činiti sve što možemo. Bespilotne letjelice se E, koriste da se izvrše smrtne osude koje niko, nijedan sud nije donio, već samo tajne službe. A pritome se ubijaju i ne, nevini ljudi. E, smrtne kazne da se izvršavaju samo u svrhu politike moći mi ovdje nemamo moralno opravdanje da išto, išta radimo ako se ne suprotstavimo ovoj politici. Hvala, a sada zastupnik Lisek, minuta i 30. Hvala vam, gospođo predsjednice, uvaženi ministre, kolege. U Poljskoj kažemo da se ponekad možeš pretrgnuti, a svejedno ne možeš učiniti mnogo. I moramo biti iskreni. Bespilotne letjelice, što god mi rekli ili učinili, koriste se svakoga dana. 80 zemalja diljem svijeta koristi bespilotne letjelice. Naravno, većina tih zemalja neće koristiti bespilotne letjelice u vojne svrhe, upravo suprotno u civilne svrhe, na primjer kako bi se moglo reagirati u hitnim slučajevima na moru i u brojnim drugim situacijama koje se mogu opisati pod dakle, civilne situacije. I to je trend koji će vjerojatno rasti. Tek jedna četvrtina od tih 80 zemalja koriste bespilotne letjelice u vojne svrhe i u praksi je to naravno uglavnom SAD, Velika Britanija i Izrael. I to je ono što nas zabrinjava i naša politička skupina smatra da bi takvo korištenje bespilotnih letjelica trebalo biti vrlo dobro regulirano što sada nije slučaj tako da se nadamo da će se to promijeniti što je prije moguće svi znamo da u napadima bespilotnih letjelica uvijek dolazi do takozvane lateralne štete i to je doista neprihvatljivo mnogo kada pogledamo korištenje konvencionalnog oružja e, u 20. stoljeću, kolateralna šteta je također bila vrlo ozbiljna. Hvala vam. Zastupnica Kopa, minuta i pol. Hvala vam. Živimo u vremenu kada će bespilotne letjelice biti dio vojne industrije svake zemlje. I upravo zato Europska unija mora imati zajedničku politiku o upotrebi takvih letjelica. Te letjelice jesu alat za e, mir i sigurnost, ali isto tako imaju više namjensku korist i mogu se koristiti i u druge svrhe, na primjer za mm, kartografiju, poljoprivredna e, područja, zatim praćenja šumskih požara i tako dalje. U proteklih deset godina smo vidjeli e, upotrebu dronova u zemljama trećih zemalja u cilju upijanja i to je sve pokriveno velom tajne i to naravno sve počinjeno od strane SAD-a i nije ni pošto u okviru međunarodnog prava. O tome moramo razgovarati, a kako bismo osigurali da ne ponovimo humanitarne tragedije koje su se događale u prošlosti, pogotovo u Jemenu i u Pakistanu, Europska unija se mora oštro usprotiviti takvim praksama. Treba zatražiti veću transparentnost u korištenju bespilotnih letjelica i dogovoriti zajedničko stajalište o korištenju takvih letjelica imajući na umu ljudska prava i međunarodno pravo. Ovo zapravo nije nikakva nova tema. Već se o tome često puta govorilo u međunarodnom humanitarnom pravu. Ono što je bitno je pravilno korištenje takvih alata. Hvala vam. Zastupnica Kromberg, jednu minutu. Hvala vam. Do sada je tržište bespilotnih letjelica raslo brzo i neregulirano. I sredstva EU su se također potrošila, postoje planovi E, zemalja članica i komisije da se potroši još više. Prije nego što se potroši još više novaca poreznih obveznika, tražimo komisiju i vijeće da hitno razviju pravni okvir koji će regulirati upotrebu dronova. Potrebna nam je e, kontrola, demokratski nadzor i odgovornost zemalja članica o nacionalnom programu upotreba dronova, a i za zemlje članice i za EU institucije. Ne možemo si e, priuštiti utrku u naoružanju s bespilotnim letjelicima. Isto tako moramo uvrstiti te letjelice u relevantne režime za kontrolu oružja i spriječiti korištenje takvih e, letjelica za ubijanje. Hvala vam. E, zastupnik Angurakis, jedna minuta. Činjenica da raspravljamo o korištenju bespilotnih letjelica umjesto da se potrudimo da uvedemo potpunu zabranu takvih letjelica, samo još jednom pokazuje reaktivnu prirodu Europske unije. Već je ubijeno na tisuće nedužnih osoba upravo tim oružjem i to kroz e, nezakonite letove preko obala Sicilije. To nije dovoljno. Razvoj novih ubojitih ratnih sustava je dijelom i posljedica odluka Europskog vijeća iz prosinca koji promiču militarizaciju i imperialističku agresiju protiv ljudi. Na taj se način potiče i proizvodnja novog ratnog oružja od strane konzorcija koje čine Francuska, Grčka, Italija, Nizozemska i Španjolska. Oni žele to koristiti protiv svojih ljudi. Milijuni eura su uzeti ljudima i namijenjeni su džepovima vojne industrije. Istovremeno, u istom trenutku kada Europa uništava obrambenu industriju Grčke zato što nije u skladu sa ciljevima monopolija, e, ciljevi i rezultati ne samo da se ne prilagođavaju potrebama ljudi, već govornik je prekinut. Hvala vam, zastupnik Preda, minuta i pol. Bespilotne letjelice su sastavni dio vojnog arsenala kojim oružane snage raspolažu u današnje vrijeme. Htio bih vam ispričati nešto o jednom posjetu zajedno sa kolegama iz pododbora za ljudska prava u Jemenu. To je bilo prije dvije godine. Tada smo razgovarali o uporabi bespilotnih letjelica. Među mojim kolegama mišljenja su se razlikovala. Isto tako su i lokalne vlasti na terenu imale različita mišljenja, a predstavnici međunarodnih organizacija isto tako su imale različita mišljenja. Prema tome nemamo konsenzus, e, globalni konsenzus o ovim pitanjima. Masivno korištenje bespilotnih letjelica izvan zona sukoba može se smatrati nespojivim sa poštivanjem ljudskih prava. Što se tiče Europske unije, na temelju provedenih anketa poznato je da su europski građani protiv korištenja bespilotnih letjelica za ubijanje ekstremista izvan zona sukoba. Dakle, smatram da se moramo usuglasiti kada je riječ o pravilima za korištenje sile izvan zona obuhvaćenih sukobom, moramo imati vrlo jasnu definiciju legitimnih ciljeva i trebamo se zapitati što je sa transparentnošću takvih operacija te političkom legitimnošću uporabe bespilotnih letjelica a suradnja sa SAD-om mi se čini nužnom u tom kontekstu. Hvala. Hvala, zastupnik Hovit, jedna minuta. Hvala vam. Prije tri mjeseca u Europskom parlamentu e, dodijeljena je nagrada Saharov, žrtvi talibanskog režima, Malali. Naravno, nitko ne smatra da je ona ono što njih spaja je da terorizam je sve učestali upravo zbog napada dronovima. Dopustite me da budem jasan. Dronovi mogu spasiti život, mogu unaprijediti preciznost napada. Neću se baviti antiamerikanizmom, ali moram postaviti pitanje o e, američkim strategijama i jesu li njihove strategije u potpunosti u skladu sa međunarodnim e, propisima. Moja je zemlja koristila dronove samo u ratnim područjima, no s 18 zemalja Evropske unije koje posjeduju dronove, Europski parlament mora istaknuti da se dronovi moraju koristiti u potpunom skladu sa međunarodnim e, sporazumima i naravno da se pozovu zemlje u Europskoj uniji i izvan Europske unije da održe raspravu o pravilima za upotrebu bespilotnih letjelica. Hvala. Zastupnik Pasku, jedna minuta. U 2013. smo odlučili podržati razvoj bespilotnih letjelica u razdoblju do 2025. Taj proizvod je najprije razvijen upravo u vojne svrhe, baš kao i internet, a sada ima dvostruktu upotrebu, dakle koristi se i u civilne svrhe. Čak i negativni publicitet e, o korištenju dronova, dakle za ubijanju ekstremista izvan zona sukoba, danas e, svjedočimo sve veći otpor prema njihovom korištenju općenito. Ne možemo ne dopustiti dakle našim pomorskim vlastima da koriste ovaj vrlo učinkovit sustav za e, praćenje događaja na moru i interveniraju u slučaju katastrofa. Isto tako moramo biti posve svjesni e, o razvoju vojnih operacija, vojnih specijalnih operacija. Takve operacije ne mogu biti, se ne mogu odvijati bez točnih podataka kojih recimo pružaju takve letjelice. Moramo biti realni Jednom kad je duh pušten iz boce, ne može se vratiti natrag, iako uh, se njegovo, njegovi učinci i njegovo korištenje ipak može ograničiti. Hvala, zastupnik Arlaki, jedna minuta. Hvala vam. ovaj parlament donosi vrlo važnu odluku o uh, korištenju bespilotnih letjelica. Rezolucija koja je dogovorena je prvi korak prema potpunoj zabrani korištenja ovog strašnog oružja. Ako postoji jedan razlog da bi se zabranilo korištenje bespilotnih letjelica, to je činjenica da je to novo oružje. Dobili smo Nobelovu nagradu za mir i jedna od glavnih točaka je bilo e, stanite na kraj novim oružjima. Nemojte koristiti tehnologiju i znanstveni napredak kako bi se razvijalo novo oružje. Međunarodno pravo brani arbitrarno ubijanja i to bi trebao biti glavni razlog da imamo čvrsti stav protiv korištenja tog oružja. I ja se nadam da će ova naša rezolucija biti prvi korak prema potpunoj zabrani korištenja bespilotnih letjelica. Grazie, ora oratori. Hvala, a sada eh, u sklopu spontanog javljanja za riječ, gospodin Paška, izvolite. Hvala vam. Eh, poštovana predsjednice, poštovani zastupniče vijeća, dronovi su zapravo specijalna tehnologija koju posjeduju sve e, razvijene zemlje u svijetu. Riječ je o tehnologiji koja se može koristiti u civilnom sektoru, u praćenju prometa, u rješavanju hitnih situacija u slučaju poplava ili požara. Na isti način ta se tehnologija može koristiti od strane meteorologa. Europska unija nema zajedničku vojsku. Nema zajedničko oružje. Stoga ne možemo utjecati na zemlje članice i ne možemo im nametati da kako da definiraju svoje obrambene koncepte. No ako želite biti aktivni u tom pogledu moramo e, nastojati usvojiti jednu međunarodnu konvenciju koja će strogo definirati uvjete za korištenje bespilotnih letjelica u zonama sukoba i to je jedini pristup kojeg možemo imati. Hvala, zastupnik Morbaji. Hvala vam. Dakle, vidimo koliko nas je malo prisutno u e, vječnici, to nije nešto neuobičajeno, no htio bih, htjela bih da shvatite da govorimo o stvarnim ljudima, o stvarnim dramama, stvarnim tragedijama. I to je dužnost nas u ovom domu. Sada kad koristimo, kad govorimo o korištenju bespilotnih letjelica o, kao oružja, pala mi je na pamet jedna ideja. Možda bismo trebali održati e, saslušanja o toj temi, čak i preko Skype-a. Imamo mnogobrojnu tehnologiju koja nam je dostupna. Mogli bismo e, razgovarati s ljudima u Jemenu koji su izgubili članove svoje obitelji upravo zbog dronova. SAD neprestano ponavlja priču o ljudskim pravima u tim područjima. Ali ako nam netko objasni da se ti, da ti dronovi zapravo se koriste kako bi se motivirao terorizam. Tako da predlažemo upotrebu rasprava i saslušanja sa ostalim dionicima. Ovime završavamo postupak spontanog javljanja za riječ. Dajem riječ ministru Kurkulasu u ime dopredsjednice Ashton. predsjednice, uvaženi zastupnici, hvala vam na vašim primjedbama o ovoj važnoj temi. Ja bih naglasio sljedeće. Prvo, način na koji će se razvijati politika bespolitnih e, letjelica bit će definiran e, uz dva glavna parametra. Prvo, politički, dakle od strane zemalja članica, europskih institucija, našeg biračkog tijela – to je prvi parametar. A nakon toga tehnologija i industrija. Institucije naravno mogu usmjeriti tržišta, no ovo će biti jedan interaktivan proces. Tako da jedno je jasno, za bespilotne lajtelice će postojati veliko tržište. S druge strane, kako bude napredovao rad kojeg je usmjerilo Europske vijeće, e, zemlja članica će odlučiti koju vrstu bespilotnih letjelica žele razvijati i to u mogućnosti u po mogućnosti u suradnji sa Europskom agencijom za obranu. No, još uvijek nismo u fazi kada da, smo donijeli odluku da se razvije na e, naoružane bespilotne e, letjelice. Kako se ta rasprava bude razvijala, moramo imati na umu kontekst i moramo sagledati ulogu Europe u svijetu te odlučiti što zapravo želimo. Još bih se osvrnuo na sukladnost s međunarodnim e, propisima i istaknuti da bi svi e, ratni sukobi trebali se provoditi u skladu sa međunarodnim pravom i naravno o tome smo razgovarali sa svim našim međunarodnim partnerima. Spomenuta je, spomenut je i etički aspekt korištenja dronova, ljudska prava, etički okvir za ljudska prava to već postoji i Povlja je jedan od primjera. Tako da kako se tehnologija bude razvijala, ispitat ćemo sukladnost e, sa ovim instrumentom. I još jednom, zakonitost korištenja dronova. E, to je pitanje postavilo puno zastupnika mi smatramo da bi korištenje trebalo biti u skladu sa međunarodnim e, propisima. Hvala vam. Hvala. Sada vas obavještavam da sam dobila šest prijedloga rezolucije nakon ove rasprave. Rasprava je zatvorena i glasanje imamo sutra u 12 sati.